Chyba zaczynać. Dobro jutro, dame i gospodo. Mislim da možemo krenuti sa sastankom. E, podsjetio bih sve da moramo provjeriti e, kartice za glasovanje. To ćemo učiniti malo kasnije. E, pozdravljam sve kolegice i kolege i želim vam dobrodošlicu nakon ljetne stanke. Vjerujem da smo se svi odmorili tijekom ljetnog odmora i da smo spremni za nastavak rada. E, pozdravljam sve e, članove odbora, goste, pomoćnike, e, konferencijske prevoditelje. E, nakon ovih riječi dobrodošlice predlažem e, da prijeđemo na prvu točku dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. E, vjerujem da vas je već obavijestilo tajništvo da je došlo do jedne izmjene nacrta dnevnog reda, a što se tiče nacrta izvješća o izgledima i izazovima za poljoprivredni sektor, ta je točka prepačena na sutrašnji dio rada 31. kolovoza osim toga, e, što se tiče prezentacije o preciznoj poljoprivredi i budućnosti e, poljoprivrede, to je točka kojom ćemo se baviti danas 30. kolova za popodne i to pod e, točkom 11. Riječ je o nacrtu izviše gospodina Erdosa. Ukoliko nema primjedbi na ove izmjene, konstatiram da je e, dnevni red usvojen. E, imamo e, web streaming ovog sastanka, a prevođenje je na raspolaganju za 20 jezika osim češkog, malteškog, slovačkog i irskog. Ukoliko nema primjedbi, sada smo na trećoj točki dnevnog reda, smatrat ćemo da su zapisnici sa sastanaka 12. lipnja i 19. i 20. lipnja odobreni. E, Prelažimo na četvrtu točku dnevnog reda, opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018. Izvjestitelj je e, zastupnik Tibor Žanji. tako da ćemo sada e, imati priliku čuti njegovo uvodno izlaganje. Kao što se vjerojatno sjećate, e, na sastanku 11. srpnja imali smo nacrt mišljenja i čuli smo konkretne brojke koje predlaže komisija e, za nacrt proračuna za 2018. godinu. Ne znam, želi li izvjestitelj sada nešto ukratko reći? Ukoliko želite, izvolite. E, hvala lijepa. E, ja bih želio sve pozdraviti nakon ove krasne ljetne stanke. E, Biću vrlo kratak, kao što ste i naznačili. mislim da ovo inače krasno ljeto nije baš pogodovalo konzultacijama, no u konačnici E, tijekom proteklih nekoliko dana sve kolegice i kolege su pokazali e, spremnost e, angažirano se pozabaviti ovim pitanjem. Zahvaljujem Katarini i kolegama koji su pružili potporu kako bismo došli do ovog konačnog rezultata. Zapravo mislim da e, sve e, glavne stavove možemo ovdje ugraditi raznih političkih klubova. E, tako da po mom mišljenju ovo izvješće sada sadrži uz sve one glavne rezerve koje su postojale tijekom protekle godine je E, prihvatljivo. Uglavnom e, imamo većinu pluseva u e, popisu za glasovanje. Tako da vas sve pozivam na to da budemo pozitivni što se tiče ovog izvješća. Hvala vam lijepa. U tom slučaju predlažem da sada prijeđemo na glasovanje. Amandman 1. To je za. E, gospodina Vigasa e, za protiv e, odbijeno. Amandman drugi za protiv suzdržani usvaja se. Amandman peti za protiv suzdržani usvaja se. Amandman sedmi usvaja se. Amandman osmi usvaja se. Amandman deveti

Moramo se vratiti. Amandman treći za, protiv, suzdržan, usvaja se. To znači da sada možemo prijeći na amandman šesti. Za, protiv, suzdržan, hvala, usvaja se. E, kompromisni amandman jedan. O ovome ćemo glasovati elektroničkim putem. Otvaram glasovanje o kompromisnom amandmanu prvom. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A to znači da sada prelazimo na amandman 16. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo elektronskim putom. Otvaram glasovanje o amandmanu 16. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na kompromisni amandman drugi. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 15. za, protiv, suzdržano, usvaja se. E, kompromisni amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 21. za. Usvaja se. Kompromisni amandman četvrti. Glasovanje elektronskim putem je otvoreno. Sada je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 34. zastupnika Bude. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromisni amandman 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dolazimo do kompromisnog amandmana 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman sedmi. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 49. Zastupnika Kaputa i Šanija. Za. Suzdržano usvaja se. 51. zastupnika Jara. Za. Usvaja se. Amandman 52. Zastupnice Senre. Za. Protiv. Suzdržan. Provjerit ćemo elektronskim putem. Amandman 52. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromisni amandman 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, prelazimo na amandman 30. Zastupnika Jara i Meginis za protiv suzdržane. Usvaja se. Sada prelazimo na glasovanje o cijelom nacrtu mišljenja u izmijenjenom obliku. Tko je za? Odnosno, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ponovit ćemo elektronsko glasovanje. Ponavljamo, konačno glasovanje o cijelom nacrtu mišljenja u izmijenjenom obliku. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? U tom slučaju e, zatvaram glasovanje. Hvala vam lijepa. E, mišljenje se usvaja. Sada prelazimo na petu točku dnevnog reda. Ponovno je riječ o nacrtu mišljenja. Izvjestitelj za mišljenje je ponovno zastupnik Tibor Šanji. Mislim da bismo sada mogli dati riječ izvjestitelju ukoliko želi nešto reći. To nije slučaj. Stoga sada prelazimo na glasovanje. E, ću zadnjih nekoliko brojki kako bi bilo e, šest, dva, sedam zna. Amandman e, osam usvaja se. 6239 koji je za usvaja se. šest, dva, četrdeset za usvaja se. četrdeset jedan za usvaja se. drugi za protiv suzdržano usvaja se. Amandman 43. E, tko je za? Usvaja se. Amandman 44. Tko je za? Usvaja se. Amandman 6235. E, tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 6236. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman e, 4, 5 za, e, protiv, suzdržan, usvaja se. 6, 2, 3, 4 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 12 e, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 15. O tome ne trebamo glasovati zato što se ne razmatra budući da je 12. usvojen. Prelazimo na 16. za, protiv suzdržane odbija se. Amandman 07 zastupnika Jara za, protiv suzdržan usvaja se. Amandman 6217 za, protiv suzdržan odbija se. Amandman 6209 zastupnika Jara. Tko je za? Protiv suzdržan? Usvaja se. Amandman 6220 za? Protiv suzdržan? Odbija se. Amandman 6211. Tko je za? Protiv suzdržan? Usvaja se. Amandman 62 11 e, e, dakle on je usvojen to smo ponovili 6206 e, <clears throat> tko je za usvaja se amandman 6208 tko je za usvaja se Amandman 6214 zastupnika Takule. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. E, amandman 6221 za protiv suzdržan odbija se. Amandman 6222 za protiv suzdržan odbija se. 6223 za protiv suzdržan odbija se. Amandman 6247 izvjestitelja tko je za protiv suzdržan usvaja se. Amandman 6210 i 6213. Oni su identični, pa glasujemo zajedno. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 6224 za, protiv, suzdržan, odbija se. 48 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6225 za, protiv, suzdržan. E, mislim da ovo moramo provjeriti. Amandman 6225. Otvaramo glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Bio je tjesan rezultat, pa moramo provjeriti kako bi bilo potpuno jasno. 22 za, protiv, suzdržan, odvija se. Amandman 15. Usvaja se. Izvjestitelj nije glasovao za vlastiti amandman, no 51 e, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 52 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 53 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 56. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6200. Zastupnika Šanija i Bogovića, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 6203. Za, protiv, suzdržani. Mislim da moramo provjeriti Otvaram elektroničko glasovanje na 6203. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Nije bilo potpuno jasno, pa je bilo dobro provjeriti. 6204 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman zastupnika Andriju NO 6205 za, protiv, suzdržan, odbija se. Ali mislim da bismo ovo trebali provjeriti. Otvaram elektroničko glasovanje o amandmanu 6205. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 6218 za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 6226 za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 6227 za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 28 za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 29 za, protiv, suzdržan, odbija se. 6230 za, protiv, suzdržan, odbija se. 6231 za, protiv, suzdržan, odbija se. 6233 za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 6257 izvjestitelja za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 6202 tko je za? Usvaja se. Amandman 6258 koji je podnio izvjestitelj, tko je za, e, suzdržan, usvaja se. 6259 izvjestitelja za, usvaja se. Amandman 6260 za, usvaja se. 61 za, usvaja se. 62 za, e, usvaja se. 6263 za, protiv suzdržan, usvaja se. 6264 tko je za, usvaja se 6265 e, za, usvaja se 6266 za, protiv suzdržan, usvaja se. 6201 e, za, protiv suzdržan, usvaja se. Ispričavam se, preskočio sam eh, amandman 6267. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 6219. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Eh, time završavamo glasovanje o ovoj točki i prelazimo na šestu točku dnevnog reda. Zahvaljujem e, izvjestitelju, zahvaljujem svima vama. E, želi li izvjestitelj nešto reći? Ukoliko želite, sada je trenutak. Hvala lijepa. Možda e, čisto simbolički da kažem non pasaran. Hvala vam lijepa. E, prelazimo dakle sada na šestu točku dnevnog reda. Prilagodba pravnih akata iz područja pravosuđa o korištenju regularnog postupka s kontrolom članku 290. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Izvjestitelj za mišljenje je zastupnik Buda. a e, izvjestitelj iz odbora Juri je zastupnik Šajer. E, želi li izvjestitelj za mišljenje zastupnik Buda nešto uvodno reći? Izvolite. zastupnik Buda očito e, ne želi uzeti riječ pa u tom slučaju prelazimo na glasovanje o ovom nacrtu mišljenja. Dame i gospodo, e, prilog bi bio da skupno e, obradimo prvu e, grupu amandmana sve do 197, amandmana 197. Moj je prijedlog e, da o svim ovim amandmanima glasujemo skupno. Otvaram glasovanje o svim ovim amandmanima koje je podnio uglavnom zastupnika Puto, ali e, i neki drugi zastupnici. Međutim, e, većinu ih je podnio zastupnika Puto. Otvaram glasovanje o ovoj skupini amandmana. Zatvaram glasovanje. Odbija se. U tom slučaju prelazimo na daljnje amandmane. Amandman sedmi zastupnika Erlosa. Tko je za? protiv, suzdržan. Mislim da moramo napraviti elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 91. i 92. Identični su tko je za. E, zahvaljujem. Usvajaju se. 149, za, protiv, uzdržano odbija se. 149 e, su identični. E, tko je za, protiv, se uzdržane e, oni su identični za, usvaja se. 157 za, protiv suzdržan odbija se 158 za protiv suzdržan odbija se 159 za protiv suzdržan odbija se 160 za protiv suzdržan odbija se 161 162 163 tko je za Usvaja se 164, 165, identični sud tko je za. Usvaja se 166, za, protiv, suzdržan, odbija se 168, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 167, za, protiv, suzdržan, odbija se. 169, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 1 e, 170, oni su identični. Tko je za? Usvaja se 179. Zastupnika Nekova za protiv suzdržan odbija se 179. E, za protiv suzdržan odbija se 180. E, za protiv suzdržan odbija se 181. Za protiv suzdržan odbija se Prelazimo sada na 182 i 183. Oni su identični. Tko je za? Usvaja se 191. Za, protiv, suzdržan. Odbija se 192. Za, protiv, suzdržan. Odbija se 193. Za, protiv, suzdržan. Odbija se 194. Za, protiv, odbija se i 166 su identični. Tko je za? Usvaja se. E, nećemo glasovati o 198, riječ je o tehničkom amandmanu 199, isto tako. Amandman 200 e, e, za protiv odbija se 201, za protiv odbija se 203, za protiv suzdržano odbija se. Amandman drugi koji je podnio izvjestitelj za protiv E, čini mi se da bismo trebali elektroničku provjeru o drugom amandmanu. Otvaram glasovanje. E, činilo se kao da je usvojen, međutim moramo vidjeti. Zatvaram glasovanje. Da, usvaja se. Međutim, došlo je do nekog kašnjenja u lijevom dijelu dvorane, pa mi se činilo da niste glasovali i zato sam smatrao da je važno provjeriti. No, u svakom slučaju, amandman je usvojen. Amandman treći za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman četvrti za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 202 po dijelovima, prvi dio za, protiv, usvaja se. Drugi dio. Za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 5 i 204 su identični. Tko je za, protiv, usvaja se. 205 i 206 su identični. Tko je za, protiv, usvaja se. Zatim, Imamo i amandman šesti zastupnika Erdosa o uvodnim izjavama za usvaja se. I sada prelazimo na glasovanje o konačnom nacrtu mišljenja u izmijenjenom obliku. Otvaram dakle glasovanje o nacrtu mišljenja u izmijenjenom obliku. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Mišljenje je usvojeno. Želi li izvjestitelj zastupnik Buda sada nešto reći? Hvala vam lijepo. Ja bih ukratko želio zahvaliti svim kolegama koji su mi pomogli u izradi ovog nacrta mišljenja. Ja sam prilikom izrade mišljenja uzeo u obzir jačanje uloge Europskog parlamenta kod usvajanja delegiranih akata. Hvala. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Time smo završili glasovanje, što znači da sada možemo prijeći na konkretnu raspravu o ostalim točkama dnevnog reda. I sada prelazimo na točku 7, preporuka za pregovarački mandat za pregovore o trgovinskom sporazumu između Europske unije i Australije. Izvjestitelj je gospodin Andriju. Riječ je o vrlo važnom nacrtu mišljenja. S obzirom da svi znamo da Australija ima vrlo snažnu poziciju na tržištu poljoprivrede u svijetu, prema tome moramo ovdje razmotriti implikacije takvog trgovinskog sporazuma sa Australijom. Također je jasno da se mora čuti naš glas i da moramo postići da se uvaži naše mišljenje prilikom pregovora o tom sporazumu. Odbor INTA je nadležan za ovu temu. Od nas se zatražilo da izradimo mišljenje. Oni će morati usvojiti izvješće i to će morati proći na plenarnoj sjednici. Što se tiče amandmana, neće se moći predlagati putem sustava AT4AM, tako da će ...tajništvo dati upute o tome na koji način e, se amandmani mogu dostaviti putem u Word formatu. A rok će biti 4. rujan, 9 sati. Gospodin Andriju, nažalost, nije ovdje nazočan, tako da vam neće moći izložiti svoj tekst. Međutim, gospodin Denano je zamolio da on u njegovo ime predstavi ovaj nacrt mišljenja. Izvolite gospodine Denano, hvala vam. Da, činjenica je da gospodin eh, Andriju nije mogao doći zbog obiteljskih problema, tako da ću ja pročitati njegov nacrt mišljenja. Kaže da je poljoprivreda neosporno najosjetljiviji dio ovog eh, sporazuma o slobodnoj trgovini, Australija ima čitav niz poljoprivrednih proizvoda koji su uglavnom namijenjeni izvozu. Ova zemlja je treći izvoznik e, u svijetu e, šećera. Također ima vrlo povoljne e, uvjete za stočarstvo. Gotovo 60% dakle ovaca i koza su namijenjeni izvozu. Ona je druga zemlja izvoznih nakon Brazila. Kao zemlja osnivačica skupine KEAM koja je osnovana tijekom eh, trećeg kruga pregovora u Urugvaju, Australija već eh, sada iskorištava sve kvote koje su joj dodijeljene. Na taj način, kada više ne bude trgovinski, eh, carinskih tarifa, ona će moći doprijeti do tržišta od 500 milijuna europskih potrošača za razliku od 23 milijuna koliko ih ima u Australiji. Htio bih da se ovdje iznese nekoliko preporuka u ime odbora za poljoprivredu. Moramo izbjeći svaku neravnotežu koja može negativno utjecati na poljoprivredu. Europska poljoprivreda ne bi trebala služiti za trgovinu kako bi se e, poboljšalo neke druge sektore. Proizvodnja mesa, e, mlijeka, e, šećera i žitarica moraju biti kategorizirane kao osjetljiv sektor u ovim pregovorima. A što se tiče ovčjeg i kozijeg mlijeka te šećera, što se posebno tiče ultraperifernih regija, Europska unija ne bi smjela preuzimati nikakav angažman u tom smislu. Moramo u ovome odboru uzeti u obzir sve povlastice koje su do sada dane u sklopu postojećih sporazuma. Moraju se također uzeti u obzir posljedice Brexita, posebno smanjivanje e, zajedničkog tržišta te uvjete koje se mogu, odnosno ustupke koje se mogu odobriti Australiji. Ovdje ne može biti riječ samo o e, carinskim, nego i necarinskim preprekama, kao što su neke sanitarne prepreke i Europska unija mora zaštititi svoje oznake zemljopisnog podrijetla i e, nišna tržišta.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 Ovo je mišljenje gospodina Takule. Kolega također nije mogao nazočiti ovom sastanku. Dakle, ovo je njegov tekst. Europskoj uniji je potreban ambiciozan sporazum o slobodnoj trgovini sa Australijom koji će uzeti u obzir osjetljive sektore kao što je sektor proizvodnje ovčeg mesa. To je važno kako za evropske, tako i za australske potrošače. Položaj Evropske unije na svjetskom tržištu mora se uzeti u obzir na odgovarajući način. Ovo su pregovori sa jednim velikim proizvođačem u poljoprivrednom sektoru. Mi moramo biti svjesni njihove konkurentnosti. Mislim da se u ovom mišljenju iznose neke kritike koje bismo htjeli ispraviti putem amandmana. Što se tiče tržišta žitarica, mislim da se pretjeraju kada se govori o prijetnjama. Tamo ima problema sa sušom na čitavom kontinentu. U nekim regijama je proizvodnja vrlo dobra, ali u drugima nije. Što se tiče Europske unije, mi ne smijemo zaboraviti činjenicu da i mi imamo svoje tržište, da smo ambiciozni. Također trebamo zatražiti da se odrede kvote u nekim sektorima. Postoje osjetljivi sektori, može se o njima pregovarati, ali se moraju osigurati odgovarajuće, razine zaštite. Dakle, ovdje postoji uistinu veliki potencijal i vjerujem da budemo li oprezni prilikom pregovora možemo prihvatiti Australiju kao ravnopravnog trgovinskog partnera. Hvala, gospodine Nikolson. Hvala vam. gospodine predsjedavajući. Budući da sam ja izvjestitelj i za mišljenje o Novom Zelandu, ja ću ponovno uzeti riječ malo kasnije, tako da se ispričavam ukoliko se budem ponavljao. Ja sam čvrsto uvjeren da sveobuhvatni sporazum između Europske unije i Australije može pružiti čitav niz novih eh, prilika. Naši osjetljivi sektori moraju se poštivati i zaštititi, a krajnji učinak ustupaka kada je riječ o poljoprivredi u sklopu sporazuma o slobodnoj trgovini moraju se uzeti u obzir. Tako da ću zatražiti od komisije da nam da jasnu ocjenu koje su prednosti i mogući gubici e, na strani Europske unije od takvog potencijalnog sporazuma. Također mi se čini da je Europska komisija radila na jednoj studiji vezano uz to zapravo koje korist za poljoprivredni sektor od sporazuma o slobodnoj trgovini. Nisam uspio pročitati to izvješće komisije, pa bih zamolio ukoliko je netko iz komisije ovdje da nam kaže nešto više o toj studiji, što ona sadržava prije nego što krenemo u nove sporazume o slobodnoj trgovini. Ja nisam protiv takvih sporazuma, ali u istinu smatram da bismo trebali e, znati e, u čemu se sastoji taj prijedlog komisije. Sjećam se da je gospodin Hogan govorio o tome. Također moramo jasno reći da postoje potencijalne prilike za Europsku uniju od ovakvog sporazuma ukoliko se uspostavi prava ravnoteža. Budući da australsko tržište ima 24 milijuna ljudi i već imamo dobre odnose u različitim sektorima, 2016. godine je trgovina između Europske unije i Australije bila iznosila 5 milijardi eura. Ali e, ovdje se pitam što je s ovim dijelom koji se tiče Brexita. Znamo da će Brexit u smislu poljoprivrede donijeti neke nove izazove Ujedinjenoj kraljevini i Europskoj uniji, no s obzirom da je Ujedinjena kraljevina još uvijek članica Europske unije, mislim da se ne može koristiti Brexit kao izgovor e, i mislim da to ne može biti rješenje u kontekstu ovog pitanja. Pan poseł <clears throat> Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Osim točke 8, svi prijedlozi su idu zapravo protiv sporazuma između Europske unije i Australije. Tu se podsjeća na veliku osjetljivost poljoprivrednog sektora i mislim da bi takav sporazum uistinu imao katastrofalne posljedice za poljoprivredu. Australija je drugi izvoznik eh, ovčeg mesa nakon Brazila i 60% e, mesa koje je tamo proizvedeno se izvozi. Dakle, što se tiče ovčijeg i kozijeg mesa, to mora biti izuzeto iz e, eventualnog sporazuma, kao što se preporuča u točki petoj, te se trgovinski sporazumi moraju svoditi samo na one sektore gdje ne postoji opasnost od konkurencije. Treba omogućiti svakoj zemlji odnosno bilo bi najbolje kada bi svaka država mogla e, sama pregovarati o sporazumima o slobodnoj trgovini kako ne bismo više bili žrtve ovakve jedne suicidalne politike. Hvala. Izvolite. Hvala i ja se ispričavam e, kao član odbora INTA. E, ja radim na ovome dosjeu i mislim da bi bilo dobro da smo mogli čuti ovu raspravu iz prve ruke. Svi znamo da tekstovi ne odražavaju sve mišljenje, sva mišljenja i sve stavove e, zastupnika. Dobro funkcionirajuće otvoreno poljoprivredne tržište u svijetu je ključno za ovaj sektor, imajući u vidu da je Europska unija najveći svjetski izvoznik poljoprivrednih proizvoda. Međutim, to ne znači da je ovo jednostavno, da je ovaj dosije jednostavan. Nekoliko kolega je spomenulo e, goveđe meso. Tu postoje e, neka osjetljiva pitanja. Međutim, mislim da moramo imati na umu da e, taj uvoz iznosi 24 milijuna tona, a troši se tisuća milijuna tona. Dakle, mislim da ovdje govorimo o trećini postotka kada je riječ o uvozu govedine. Prema tome što se tiče Australije, ta razina je vrlo niska, početna razina je niska. E, rado bih čuo neke komentare ili vidio vaša mišljenja u završnom tekstu o nekim također interesima o ofenzivnim interesima. Kao što znamo, tu se postavlja pitanje sira. 154 e, milijuna eura je vrijednost izvoza e, sira trenutno. Tako da mislim da u ovoj dvorani vjerojatno postoji dovoljno ljudi koji e, mogu ukazati na takve interese. Također trebamo voditi računa i o izvozu vina. Naime, u tržište vina u Australiji uistinu ima određene probleme. Mi smo neto uvoznici vina iz Australije. Mi e, uvozimo vino a izvozimo samo 188 e, milijuna eura, dakle vina, to je vrijednost. Dakle, postavlja se pitanje kako je to moguće imajući u vidu da je opće poznato da je europsko vino najbolje u svijetu. U Australiji su vrlo visoke carine e, koje se naplaćuju na europsko vino i postoji diskriminirajući porezni sustav e, koji se također odnosi na uvoz vina. E, nadam se da ćete i vi moći dati svoj doprinos kako bi e, ovaj postupak u odboru INTA protekao glatko. Uvjeren sam da će na kraju najvažnije biti da se u ovom mišljenju nalazi stvarni interes europskih poljoprivrednika kako to ne bi bio samo nekakav rutinski protekcionistički tekst. Mislim da to nikome nije u interesu. Hvala vam. Da. Očito je da ovo mišljenje mora uzeti u obzir stvarne činjenice, ali isto tako i interes Europske unije, jer u konačnici je to ono što je najvažnije. ne želimo uzimati u obzir samo neke interese ili posljedice na samo određene sektore. Istovremeno nam je potreban sveobuhvatni postupak pregovora i moramo imati jedan holistički pristup. Hvala vam gospodine Fjellner što ste nazočni na našem sastanku. Vi ste član odbora INTA koji je nadležan za ovu temu. Mislim da vaš dolazak na naš sastanak može doprinijeti ovoj raspravi. A što se tiče europskog poljoprivrednog modela, moramo imati na umu i količinu i obujem proizvodnje. S obzirom na to da i to utječe na učinkovitost proizvodnje te na aspekte koji se tiču konkurentnosti. Izvolite. Dakle, želim se nadovezati na ovo što je rekao gospodin Fjellner i rekao bih mu sljedeće. Ne smijemo pasti u zamku protekcionizma. Zatvaranje, protekcionizam, dakle to su stvari koje moramo izbjeći. Međutim, isto tako treba zaštititi ključne sektore. Kada pogledamo razne sporazume o slobodnoj trgovini koje obuhvaćaju i poljoprivredu, bilo da je riječ o CETI, o TTIP-u ili Mercosuru, a tu je vrlo osjetljivo pitanje sektora proizvodnje govodine, dakle tu je i Novi Zeland i Australija. Sada sam naveo pet velikih poljoprivrednih proizvođača u svijetu i tu je poljoprivredna proizvodnja najosjetljivija za nas, a mi smo oni koji imamo najmanje protekcionističkih mjera prema našim proizvođačima. Mi smo deregulirali tržište, sada smo žrtve svjetskih cijena, odnosno regulacija cijena na svjetskoj razini, tako da su naši proizvođači izloženi sve e, snažnijoj konkurenciji čemu uvoziti meso iz Australije? Mi bismo trebali prestati voziti govedinu iz Australije i iz drugih dijelova svijeta i trebali bismo dati prednost našem proizvodnom području. To je protekcionizam koji treba učiniti ponovno popularnim i zato se usuđujemo upotrijebiti riječ protekcionizam. A što se tiče e, onoga što je spomenuo kolega e, Andriju, dakle to su neki neke stvari koje su važne za naš sektor, možda bismo trebali pozvati odbor INTA da zatraži od Europske komisije da poljoprivreda bude prvo, a ne posljednje poglavlje u pregovorima, e, tako da bude žrtva pregovora o ostalim politikama. Htio bih na kraju nešto reći o Brexitu. To je vrlo složeno pitanje. Ja ne poznajem dobru situaciju u Australiji, bolje sam upućen u situaciju u Novom Zelandu. Međutim, e, zemlje Commonwealtha, poput Novog Zelanda i proizvodnje ovčeg mesa, dobile su određene prednosti. To je bilo još ranije. Jesu li te prednosti koje je ispregovarala Ujedinjena kraljevina e, još uvijek na snazi s obzirom na izlazak Ujedinjene kraljevine iz Europske unije? To bi bilo moje pitanje i htio bih da Europska komisija da odgovor na to pitanje. Hvala vam dame i gospodo. Gospodin Tarabela je upravo ukazao na jedno važno pitanje. Ovdje postoji čitav niz tema koje su vezane uz poljoprivredu. Treba vidjeti hoće li se pregovorima postići željeni učinak želimo li postići e, sve ovo što smo rekli za poljoprivredni sektor, to mora ući u sporazum. Dakle, postoje određeni ustupci u području poljoprivrede. Također nam je poznato da je i e, povjerenik odobrio određene ustupke. Gospodin Fjellner je ovdje iznio jedan vrlo koristan argument – on je govorio u ime odbora INTA. Tako da smo mogli čuti obje strane oba argumenta. Izvolite. Gospođa Senra. Nova Zelanda. E, o primeiro que me Hvala vam. Prije svega želim istaknuti da su koristi od ovakvih e, sporazuma često unilateralne prirode. Uvijek idu na ruku velikim izvoznim tvrtkama i uvijek e, na uštrb malih i srednjih poduzeća. One će uvijek trebati prodavati ispod troškova proizvodnje. Oni neće imati nikakve koristi od ovakve vrste sporazuma. Na taj način se uništavaju radna mjesta. To ide i protiv zaštite ruralnog okoliša, te donosi negativne posljedice kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena. Stalno govorimo o problematici vezanoj uz klimatske promjene, izražavamo zabrinutost, a na koncu nastavljamo promovirati, zalagati se za sporazume koji će dovesti do povećanja emisija stakleničkih plinova. I planetom će pružiti roba e, koja ne bi trebala prevaliti tako velik broj kilometara koja se može nabaviti iz blizine. Ono što želim reći jest da je ovo veliki utrošak energije, prevelik utrošak energije i zato mislim da bismo doista trebali prestati sa praksom ovakvih sporazuma. Hvala vam, zastupnik Hausling, izvolite. Da, e, dame i gospodo, e, čuli smo dosta toga o šansama i mogućnostima koje proizlaze iz ovakvog dogovora za poljoprivredu. E, međutim, nemamo konkretne činjenice, poštovane kolegice i kolege. Ako smatrate da vino trebamo izvoziti u Australiju, onda se mogu samo čuditi E, vidjeli smo što je bilo s izvozom govedine iz Irske u Australiju. E, to je nerealno. Europska unija ovdje sa ovim e, sporazumom nema nikakvu šansu i to moramo konstatirati. Mi možemo o tome razgovarati, međutim ja sam protiv toga da pojedinačno razgovaramo o pojedinim sporazumima i onda glasujemo. Imamo Mercosur, Australiju, Novi Zeland i to bismo trebali razmatrati zajednički i tu e, moramo razmatrati kakva je naša situacija. Mi nemamo nikakve konkurentske šanse u odnosu na ove zemlje. Ako smatramo da europska poljoprivreda e, tu ima neke šanse, to je bacanje pjeska u oči našim poljoprivrednicima. E, što bismo osim toga trebali prevoziti neku robu na drugi kraj svijeta? a mogli bismo je plasirati negdje drugdje. To je besmislica. Trgovina je trgovina, ali ekološki gledano to uopće nije razumno. I zato se slažem sa mišljenjem e, zastupnika Erika Triua. E, ne možemo naprosto e, reći pa lijepo je pregovarati ali moramo biti svjesni posljedica i konstatirati da to nema nikakvog smisla dalje postupati na isti način. Moramo učiti iz grešaka sa CET-om i TTIP-om. Ako tu nismo ništa naučili i ako nastavimo dalje na isti način, onda e, doista tu nemam više ništa za reći. Hvala vam. Zastupnica Giljera. Hvala nuestra comisión eh, ante los acuerdos comerciales. decir... Prije svega želim istaknuti da koje su, koje su zapravo ograničenja našeg kada govorimo o, o ovoj vrsti sporazuma. Ukoliko neko tu može utjecati na stvari, onda je to odbor INTA da evo u odboru za poljoprivredu možemo održavati rasprave na ovu temu i naravno postoje veliki broj sporazuma koji utječu na stanje u poljoprivredi, ali nemamo nikakvu konkretnu mogućnost utjecati ukoliko ujedno nismo i članovi odbora INTA. I to je nešto što je velika mana e, našeg rada u ovom odboru i loše za naš odbor i smatram da će prije ili poslije doći vrijeme kada će naš odbor trebati ravnopravno sudjelovati u pregovorima o ovakvim sporazumima koji utječu na budućnost našeg poljoprivrednog sektora. Trebali bismo stoga imati daleko veće nadležnosti. Međutim, kada je riječ e, o Australiji, mislim da bi, da bi trebalo izvršiti jednu studiju utjecaja, ja ne znam da li se ona već e, napravila. E, naime, ovo nudi veliki potencijal za tržište, dakle, ovčjeg mesa, goveđeg mesa, međutim, kao što su kolege navele, to donosi i stanovite rizike. Riječ je o osjetljivim e, tržištima, to je istaknuo i zastupnik Andriju, jednako se odnosi na tržište šećera, tu je i tržište vina, kao što je spomenuo kolega Fjerner, pa mi tamo ne prodajemo niti jednu litru vina. Možemo se slagati ili ne sa onim što je rekao kolega Hausling, ali nemoguće je prodati tamo jednu litru evropskog vina. Oni tamo strašno štite svoj sektor proizvodnje vina i za nas je nemoguće tamo prodavati svoje vino. Oni s druge strane prodaju svoje vino na našem tržištu i to po dosta niskim cijenama i to narušava tržišnu utakmicu. Još jednom, cijene njihovog vina su strašno niske u odnosu na vino koje proizvodimo u Europskoj uniji. Tu ne možemo ni na koji način utjecati. Ali htjela bih čuti, ukoliko je ovdje s nama jedan predstavnik e, komisije danas, jesu li se izvršile studije utjecaja koje se, se bavile ovim problemima. I kako nastaviti raditi na ovim i sličnim sporazumima? Vidim e, da povjerenica Malmström, da se ona snažno zalaže za ove vrste tekstova a potom je tu ono što je istaknuo kolega Tarabela vezan uz njegove napomene o protekcionizmu. Ja ga ne bih željela vidjeti na dijelu. Vidimo što to znači sada u SAD-u sa dolaskom Trumpove administracije na vlast. Tamo je sada počelo postalo nemoguće prodavati masline. Vidimo sada brojna ograničenja kojima se žele ograničiti uvoz proizvoda iz Europske unije. To je tek vrh ledene sante. Sada će uskoro kongres donijeti rezoluciju o ovim pitanjima. Vidimo da se dovode u pitanje, dakle, svi elementi naše zajedničke poljoprivredne politike, mislim pritom i na ekologizaciju, na pomoć mladim poljoprivrednicima. Počelo se sa zaštitom, dakle, od uvoza maslina, to se tiče našeg prvog stupa zajedničke poljoprivredne politike a oni će e, svoj protekcionizam e, još e, i nastaviti. Mi u Europi ovdje pokušavamo zaštititi svoje osjetljive sektore, čujemo ovdje glasove koji se protive uvozu govedine iz Australije, ali ja nikada neću biti pobornica protekcionizma. Mislim da to općenito donosi više štete nego koristi. Rzadko robię tyle komentarzy. Rijetko mnogo komentiram, ali sada to jednostavno moram učiniti, kaže predsjednik. Prije svega bih zamolio sve vas da u skladu sa mogućnostima sudjelujete na sastancima odbora INTA. To nisu sastanci koji su zatvoreni za javnost, možemo tamo sudjelovati u radu i istaći ono što nas brine. Također važno je o ovome razgovarati na sastanku klubova. Tada te teme mogu doći na konferenciju predsjednika i naći svoje mjesto u raspravama. ukoliko se ozbiljno ovime ne pozabavimo, na kraju ćemo doista biti nevidljivi. Mislim da je važno ne dolaziti na sastanke našeg odbora sa posebnim potrebama, sa posebnim željama. Mislim pritom na kolege iz Kopa Džeke. Važno je da odete i na sastanke odbora INTA. Važno je razmjenjivati informacije na svim razinama, na nacionalnoj razini, na europskoj razini. Situacija je osjetljiva, naročito kada se prisjetimo da u velikom broju država članica predstoje izbori, ali to će nam pomoći da, da shvatimo i dimenziju ovog problema. Zastupnik Des. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, sa zanimanjem sam pratio diskusiju. Svi oni koji me poznaju E, znaju da nisam protivnik trgovinskih sporazuma i e, da nisam za protekcionizam. Kod bilateralnih trgovinskih sporazuma moramo paziti da oni ne budu na štetu e, europske poljoprivrede. E, što se tiče Novog Zelanda i Australije, oni su važni poljoprivredni proizvođači. E, potražio sam neke brojke. Što se tiče Novog Zelanda, proizvodnja mlijeka e, je u razdoblju od 2010. do 2016. porasla 24%, u Europi samo za 12% u istom razdoblju. Pogledao sam i statističke podatke za razdoblje od 2008. do 2016. Izvoz maslaca s Novog Zelanda u Europu porastao je samo za 5%, a u Kinu za 500%. Što je razumljivo jer je e, Kina bliža Novom Zelandu od nas. E, što to znači? E, postoji monopol na Novom Zelandu što se tiče proizvodnje mlijeka. 95% proizvodi samo jedna mljekara to znači da ona ima veliku snagu, to ne znači nužno e, da ima e, maksimalnu snagu, ali mi imamo šest e, velikih proizvođača sa 36%. Tu postoje velike razlike. A što se tiče veličine gospodarstava, prosječna veličina na Novom Zelandu je oko 400 grla, a kod nas bitno manja. U svakom slučaju mi tu nismo konkurentni. Niti jedna komisija, niti jedan parlament e, niti jedno vijeće ne postoji ondje koje šikanira poljoprivrednike. U svakom slučaju E, moram reći da ovdje postoji velike rasprave o fitosanitarnim mjerama kod uzgoja leguminoznog povrća. Moram reći e, da smo sami krivi za to e, što ljudi misle i kakva je percepcija. Što se tiče rada na odboru INTA, moramo voditi računa o ograničenoj tonaži. Ne možemo se 100% izdvojiti, međutim moramo definirati količine koje se onda moraju poštivati. htio bih još napomenuti e, da su iz mog kraja željeli E, sudjelovati u izvozu u Australiju, međutim naišli su na tolike barijere da je to postalo nemoguće. Nadovezao bih se na ono što je već rečeno. Totalni protekcionizam e, neće nam dovesti napredak, nego će ugroziti stotine tisuća radnih mjesta u Europi. Ovdje bih spomenuo i Greenpeace i druge organizacije američkog predsjednika Trumpa. Tu postoji doista razlog da se zamislimo kada postoje slična mišljenja. U svakom slučaju moramo paziti da ne dođe do sklapanja sporazuma koji idu na štetu europske poljoprivrede. Nojčar. Hvala. Nojčar. E, iznenađuje me to što kolega Desola govori e, i zalaže se e, za to da u budućnosti ne postoji kontrola. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi to funkcioniralo. Načelno bih željela reći sljedeće. Kada razgovaramo o nekoj temi, moramo razgovarati o osnovnom smislu neke ideje. E, ima li to smisla više manje iste proizvode razmjenjivati između dva kontinenta i to dva kontinenta koji su toliko udaljena kao što su ova dva? E, ja moram e, dovesti u pitanje smisao cijelog projekta u budućnosti i moramo biti svjesni toga E, nećemo imati sredstva za gorivo koje je potrebno za takvu trgovinsku, odnosno robnu razmjenu. E, zašto bismo trebali e, transportirati govedinu s jednog kraja svijeta na drugi i natraga kada govorimo o siru? Ako bismo mogli izvoziti veće količine sira, znaju li kolege iz odbora da za proizvodnju sira prvo trebamo soju iz Brazila, a tamo se spaljuju šume kako bi se proizvodila soja. Ta soja se doprema k nama kako bismo hranili e, goveda i onda proizvodimo e, sir kako bismo ga izvozili u e, Australiju. Ja se ispričavam, ali ispada da, na grubim riječima, ali ispada da sranje ostaje u Europi, a mi u Njemačkoj imamo velike probleme i što se tiče podzemnih voda i njihove čustoće. Ako smatrate da je načelno takva robna razmjena e, dobra, ali trebali bismo razmisliti što nam e, onda e, preostaje kada imamo prekomjernu proizvodnju. Govorimo o prekomjernoj proizvodnji, a ne normalnoj proizvodnji. Osim toga, tu je veliko pitanje poštuju li se propisi o dobrobiti životinja, a i tema zaštite okoliša je nešto što je važno. Vratila bih se na početak. Radi se o osnovnom pitanju smisla. E, trebamo li raditi neke stvari zato što ih možemo raditi? E, to ne znači da to ima smisla. E, situacija je različita sada s našom generacijom i generacijom naših roditelja. Mi možemo konstatirati da bismo mi to mogli učiniti, ali nećemo zato što to ne nema smisla. I tu doista moramo o tome voditi računa kod ovih sporazuma sa Australijom i Novim Zelandom. Pan Des, kratko. E, hvala lijepa. Odbacio bih ovaj prigovor e, zastupnice Neuhil. Ona je rekla da sam ja protiv toga da postoje državne subvencije. E, ne bih želio da mi se stavljaju usta riječi koje nisam rekao, ali onako ne shvaćam njezine izjave ozbiljno. Hvala. Hajbuš. E, što se tiče ove rasprave, zapravo ne bih željela ništa reći. Međutim, e, smatram e, da trebamo se držati stvarnosti. Marija Noichel ima pravo i rekla je nešto što i ja stvarno doista mislim. Kakvog smisla ima transportirati proizvode po cijeloj kugli zemaljskoj proizvode koje i mi proizvodimo transportirati negdje drugdje da bismo vraćali iste te proizvode. Moramo vidjeti kakva je trgovinska bilanca. Govorili smo o izvozu i uvozu vina između Europe i Australije. Jedna stvar mora biti jasna. Čak i kad bismo uklonili sve barijere e, koje stoje na putu uvozu i izvozu vina koje nam se sviđa, moramo biti svjesni e, toga E, da je situacija drugačija i nikad nećemo imati uravnoteženu bilancu. Moramo vidjeti kakva je proizvodnja na kojem tržištu i što ima smisla s obzirom na dosljednu politiku u pogledu klimatskih promjena i e, zaštite od klimatskih promjena. Marija Neuhl je jasno rekla e, neke relevantne stvari, a i više drugih kolegica i kolega. Još nekoliko riječi o samoj tonaži. Europska komisija je konstatirala da ako Australiju i Južnu Ameriku uzmemo u obzir, e, bila je riječ o tome da spojimo te sporazume, ako e, sklopimo te sporazume, onda bismo otvorili tržište za e, govedinu. To bi značilo da bismo imali 356 tisuća dodatnih tona govedine. To znači da bismo imali još nekoliko stotina tisuća tona više. E, mislim da je izvjestitelj Andriju ovdje izradio kvalitetno mišljenje i ukazao na e, relevantne probleme, a na nama je da postupimo odgovorno. E, mi ukazujemo na probleme, a na koncu ipak pregovaramo i potpišemo sporazum. Moramo razmišljati o klimatskim promjenama, o potencijalnim budućim energetskim problemima u poljoprivredi. To je jako važno. Što se tiče potrošača eh, na europskom eh, tržištu, eh, postoje nedostaci i što se tiče kvalitete i nedostataka, međutim mi imamo mogućnosti i trebali bismo e, voditi računa o tome da ne uvozimo još više sa raznih krajeva svijeta stvari koje već imamo. To Hvala vam, ali što se tiče kvalitete namirnica, moramo o tome raspravljati zato što potrošači nemaju uvijek na raspolaganju sve potrebne informacije. Sigurno ćete se sjetiti uvoza pokvarenog goveđeg mesa. Europski parlament je to dobio ne od europskih medija, već od medija iz trećih zemalja. Dakle, i ovdje se moramo baviti transparentnošću u odnosu na naše potrošače. Zastupnik Flanagan. Gospodine predsjedavajući, ova rasprava je iznimno zanimljiva. Mi nismo protiv sporazuma o slobodnoj trgovini, međutim imamo dužnost za da zaštitimo najosjetljivija područja. Jer ono što sada predstavlja problem je činjenica da postoji čitav niz takvih sporazuma, e, Mercosur, CETA i također sporazumi s Vijetnamom i s drugima o kojima se pregovara, to će izazvati probleme za najosjetljivija područja. Ispričavam se. Daću vam e, riječ na kraju rasprave, zato što imamo još nekoliko kolega koji su se javili za riječ. Zastupnika Flanagan, izvolite. Thank Hvala. Ono što se doista ističe na plenarnoj sjednici kada raspravljamo o klimatskim e, promjenama jest e, da se stalno govori da ćemo nešto poduzeti, tada se vraćamo u svoje odbore i onda evo kada slušamo o stvarima poput ovog sporazuma onda kompletno zaboravimo na ono što smo se zadali kao cilj. Ne znam kako to učiniti kako to pomiriti, ljevica i desnica ovdje nemaju nikakve veze, mnogi su to već istaknuli, ali koliko nešto trebamo poduzeti u vezi sa klimatskim promjenama, da poduzet ćemo, istovremeno ćemo prevoziti govedinu sa drugog kraja svijeta, to nema nikakve veze sa stvarnošću, ali evo upravo to želimo napraviti. Jedna od koristi iz ovoga jest povećanje konkurentnosti ona bi trebala dovesti do inovacija, dovesti do poboljšanja nekim e, sektorima, govori se o robotizaciji, mužnje i tako dalje, to se događa. Međutim, e, to možete razviti samo do određene e, do određenih limita možete proizvoditi do određene cijene, spuštati cijene do određene cijene, to ne može ići u nedogled dosta smo tu inovirali. I sada gledamo kako učiniti da poljoprivrednici e, žive e, uz iznimno nisku zaradu. Tu bismo trebali inovirati. Govorimo ne samo o klimatskim promjenama, već i o drugim stvarima, a onda poduzimamo nešto sasvim suprotno. Brine me mentalno zdravlje. Govorimo o tome u Irskoj i u zadnjih nekoliko godina slušao sam o tome na BBC-u i sada se o tome govori i u Velikoj Britaniji. Čini se da ćemo nešto poduzeti o tome. Mnogo se govori o problemima, međutim, nakon što ste o tome razgovarali, razgovarali sa susjedom, vidimo da je jako teško uh, živjeti od plaća, ljudi razmišljaju o samoubojstvu, a kada zaključite da ipak možete uh, preživjeti, to je strategija sada koja se primjenjuje uz mentalno zdravlje, da se o tome treba razgovarati. Možda trebamo vidjeti tamo gdje dolazi do porasta ovih slučajeva, možda tamo pravila nisu uređena, možda ljudi žele određenu kvalitetu života, žele živjeti od svog rada, jer ono što mi sada ovdje radimo nije nešto što će povećati prihode e, običnih građana, već, onih već ona velikih tvrtki, to će dovesti do poboljšanja broja samobojstava, imamo naslove koji se tiču toga i u Australiji mljekari si oduzimaju život zbog niskih otkupnih e, cijena. Glasajte kako god hoćete, ali prisjetite se onoga što ćete time izazvati, izazvat ćete stres, katastrofe za naše građane. Hvala vam. Kako zastupnik Van der Hvala lijepo. Ja sam primijetio uz velik interes e, što je ovdje danas istaknuto na raspravi. Vidjeli smo da su mišljenja koja su istaknuta doista međusobno jako udaljena. Jedan e, zajednički nazivnik koji sam mogao primijetiti jest važnost poljoprivrednog sektora. Dobro je da je to tako kada se govori o ovoj vrsti sporazuma. Čini se e, da je prema tvrdnji kolege Andrijeva, dakle Australija izuzetno okrenuta ka izvozu, to je činjenica. Međutim, ovdje bi valjalo urediti, odnosno precizirati stvari. Važno je istaknuti da postoje mogućnosti koje proizlaze iz primjene ovog sporazuma na pozitivne viškove, to je oko 10%. Moramo vidjeti kako možemo dakle, diversificirati vlastite mogućnosti za izvoz u tu zemlju. Jasno je e, da se Australcima dopadaju naši kvalitetni proizvodi, tjestenina, vino, čokolada, masline i tu treba raditi na inteligentan način. Kako je rekla kolegica Giljera, trebamo biti proaktivni, evaluirati sve elemente i zaštititi vlastite interese. Jednako važi i za pitanje vezano uz Novi Zeland. Kolege, ukoliko su u prvom dijelu rasprave sudjelovali izvjestitelji u sjeni, to je sasvim prihvatljivo. Međutim, ukoliko se ponovno kasnije javljaju za riječ, onda nije nužno da to bude u prvom krugu pitanja. Zastupnica Megines, izvolite. Hvala. Evo, već mnogo toga je rečeno, ali prisjetimo se o čemu se radi u ovom izvješću to je dati perspektivu poljoprivrednog sektora vezano uz primjenu ovog e, sporazuma. Kao dakle, što je pred nama je upozorenje, nešto što izaziva zabrinutost kod odbora za poljoprivredu, to je ono što je istaknuo i sam izvjestitelj. Postoje zabrinutost, tu su stavci e, tri, naročito četiri, vezano uz osjetljive proizvode, to se mora uzeti u obzir, ali tu su im i mogućnosti kao što je i kolega Fjela istaknuo u svom izlaganju. Kada je riječ o klimatskim promjenama, zaštiti okoliša, pristup vodi, e, to su elementi koji će donijeti ograničenja za poljoprivredu diljem svijeta jednostavno bez obzira regulirali mi to ili ne, dakle utjecat će i na e, sporazume ovakve vrste. Htjela bih čuti što komisija misli o stavku 7. vezano uz raspravu o trgovinskim sporazumima. Još uvijek se tu govori o Europskoj uniji sa 28 zemalja članica. Brexit se još nije dogodio. Naravno, tu je zabrinutost e, vezana uz ono što će se dogoditi nakon Brexita. Ne znam, može li nam komisija to sada razjasniti, ali bilo bi dobro kada bi to mogla učiniti. Što se tiče E, sektora poljoprivrede, tu je zabrinutost vezana uz sporazume sa Merkasurom, Australijom, Novi Zeland, ali ne protivim se općenito, dakle, trgovinskim sporazumima ove vrste, ali kao odbor za poljoprivredu trebamo istaknuti zabrinutost vezano uz osjetljive proizvode, osjetljive sektore i bilo bi dobro da komisija uđe u pregovore uzimajući to u obzir kako se ne bi naštetilo poljoprivredi u Europi. Tu imamo dakle zajedničku poljoprivrednu politiku, preuzete obaveze i htjela bih da, se, da komisija uzme u obzir elemente koji se nalaze u ovom našem izvješću kada bude ušla u pregovore. Hvala e, kolege E, govorimo dakle u ime europskih poljoprivrednih proizvođača, govorimo u ime Evropske unije i ono što bi trebalo učiniti jest vidjeti na koji način postupati u odnosu na našu zajedničku poljoprivrednu politiku. To je jedno od eh, najvećih pitanja, problema s kojima se moramo nositi u ovoj vrsti eh, pregovora. Zastupnik Egnju. Uh, eh, hvala. Mene su jučer nazvali iz australske ambasade. Nisam imao mm, dugo vremena da, da bih s njima razgovarao. Imamo tu i neke dokumente koji govore o njihovim stajalištima. Međutim, ono što se Australcima ne dopada jest stav koji se nalazi u početnim e, odjeljcima, dakle, Govori se o ambicioznom, sveobuhvatnom e, sporazumu o slobodnoj trgovini. Kada se govori o Australiji, onda se tu stvar mijenja. Dakle, poljoprivreda koja je orijentirana ka izvozu. Dakle, mi se ovdje zauzeli jedno obrambeno stajalište. Ja imam tu odgovor na te formulacije, to sam čuo ovdje jutros na raspravi. A to je da se ovdje govori o necarinskim barijerama, o nekim skrivenim stvarima. Ja sam razgovarao sa ljudima um, iz Austrijske ambasade i pitat ću ih, opet ću razgovarati s njima, ponovo ću im postaviti ova pitanja, možete doći kod mene u ured i tome prisustvovati. ali evo oni mi osjećaju da se ovdje njih diskriminira u odnosu na Novi Zeland. Kada govorite o trgovini s ovim zemljama, treba uzeti u obzir učinak Brexita. Velika, evo mislim, trećina svega što dolazi iz Novog Zelanda prolazi kroz Ujedinjenu kraljevinu i oni tu uživaju i u sustav, e, imaju koristi dakle od postojećeg sustava kvota Mislili biste da su oni iskoristili sve raspoložive e, kvote, sve tone, međutim to nije tako. To je ogromno, oni imaju ogromno tržište, neposredno pred, e, pred svojim nosom, mislim pritom na jugoistočnu Aziju, tamo uglavnom izvoze. Možda u tom kontekstu ovdje opada vrijednost e, evropskog tržišta jer oni doista mnogo izvoze u Aziju. Međutim, australski, novozelandski proizvođači uglavnom obuhvaćaju obiteljska gospodarstva, to nisu to neke velike korporacije i tako dalje. Imamo proizvođače koji proizvode bez ikakvih subvencija. Međutim, e, naši proizvođači imaju povećane e, troškove zbog važeće regulative. Tu je elektronska identifikacija ovaca, mi to ovdje moramo e, raditi, to je dosta skupo. Zelandski, australski proizvođači to nemaju, a ovdje izvoze e, tako proizvedeno meso, potom zone bez nitrata, mislim da tako nešto ne postoji u tim e, zemljama. I tu se također naši proizvođači susreću sa mnogim ograničenjima. Također tu su brojne druge, druge zakonska ograničenja koje dovode do e, rasta troškova proizvodnje naših poljoprivrednih proizvođača. Onda su tu pitanja koje se definiranja dakle dobi uz pomoć e, zuba našeg stočnog fonda. mame će se pitanje hoćemo li poduprijeti naše e, proizvođače, hoćemo li im pomoći. Mislim da bi trebalo ići u tom pravcu. Potom je tu sljedivost, britanski proizvodi, britanska, dakle trgovina na veliko želi to. Hvala lijepo ale prosiłbym... Hvala vam lijepa. Ne želim vas ograničavati što se tiče e, vremena, ali molim vas da ipak vodite e, računa o vremenu. E, izvolite. Hvala lijepa. Neću sada ulaziti u raspravu o prijepornim e, pitanjima, iako je naravno legitimno imati različita mišljenja. Mislim da se praktički svi e, slažemo oko toga da poljoprivreda ne može biti nešto što koristimo kao e, pregovarački instrument Moramo biti svjesni svih implikacija koje mogu proizvesti ovakvi sporazumi na sektor mesa, žitarica ili mlijeka, e, kao što i stoji u četvrtoj točki i kako je to naveo izvjestitelj. Osim toga, moramo osigurati djelotvornu zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla. Smatramo da je to iznimno važno. E, radi se o tome da trebamo isticati razlike u odnosu na američku konkurenciju, podrijetlo naših proizvoda, e, vina, voća i tako dalje, e, praktički je sinonim za izvrsnost i upravo je zato zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla nešto što moramo osigurati prije nego što uđemo u bilo kakve pregovore. E, trebamo naravno dalje raditi na ostvarenju cilja otvaranja tržišta i pritom trebamo osigurati za primjerice koštičasto voće da otvorimo nova tržišta, a trebamo razmišljati i o tome što će se dogoditi nakon Brexita. Ja sam e, u srpnju podnio neke prijedloge odboru kako bismo proglasili dan voća u cilju promicanja naše poljoprivrede. Da li ćemo raditi na tim e, prijedlozima. Zastupnica Petir. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. E, trgovinski sporazumi su važni jer predstavljaju novo tržište za naše poljoprivredne proizvode i ako daju dodanu vrijednost onda svakako imaju smisla. No ako oni kod nas izazivaju brigu i predstavljaju opasnost da će ionako osjetljivi sektori već e, stradati onda u svakom slučaju e, treba biti oprezan. E, ovdje smo već čuli od drugih kolega koji su izrazili svoju zabrinutost, ali isto tako konstatirali da unatoč našim primjedbama koje ovdje iznosimo čini se da se ipak na kraju trgovinski sporazumi sklapaju, a da se primjedbe ne uzimaju dovoljno u obzir pa bi trebala uloga parlamenta u svim tim pregovorima biti puno e, snažnija jer mi ovdje predstavljamo građane Europske unije, direktno smo izabrani i prenosimo e, njihov e, glas. Također željela bih upozoriti e, kad je riječ o proizvodima sa oznakom zemljopisnog podrijetla da do sada e, niti u jednom sporazumu koji je Europska unija e, sklopila sa drugim zemljama ili o kojima pregovara, a imamo nekoliko trgovinskih sporazuma o kojima se pregovara otvorenih, nema uvrštenog niti jednog hrvatskog proizvoda sa oznakom zemljopisnog podrijetla. Obzirom da o tome odluku donosi Odbor za trgovinsku politiku, on sastavlja popis. Ja vas e, molim kao predsjednika odbora da zatražite informaciju tog odbora na koji način se sastavljaju e, ti popisi. Hrvatska je članica Europske unije četiri godine, u okviru te četiri godine mi smo barem o pet trgovinskih sporazuma e, ovdje imali rasprave, no niti na jednom popisu nema hrvatskih proizvoda što smatram diskriminacijom. Hvala lijepo. Pošao Michel Zastupnik Dante. Hvala. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Prije svega želim čestitati gospodinu Fjellneru na ustrajnosti. Svi znamo da on želi otvoriti europsko tržište. Međutim, Poljoprivredni proizvodi nisu poput industrije. Za neke je moguće premjestiti proizvodnju, za druge jest. Za neki su zamjenjivi, drugi nisu. Dakle, ukoliko se ukine neka poljoprivredna proizvodnja na određenom području, ne postoji nikakva zamjenska proizvodnja. Primjerice, u nekim područjima raste samo određena trava i moguće je samo proizvodnja govedini, govedine ili ovčeg mesa. Dakle, ukoliko se ta područja izlože velikoj konkurenciji zbog liberalizacije, ona će nestati. A tu također moramo voditi računa i o biološkoj raznolikosti. Australija, mislim da to vrijedi i za Novi Zeland, su bogate zemlje, jedna od najbogatijih na svijetu. Mislim da je dobro da imamo sporazum o slobodnoj trgovini za određene usluge i za određene industrijske proizvode. Međutim, što se tiče poljoprivrede, njihovi proizvodi nemaju nikakve veze sa našima zbog načina na koji su ustrojena naša poljoprivredna gospodarstva, zbog različite prirode, tla i klimatskih uvjeta i obilježja u Europi s jedne strane te Australiji i Novom Zelandu s druge strane. Te zemlje su oduvijek imale posebne odnose sa Ujedinjenom kraljevinom u trenutku kada se priprema izlazak Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Ne čini mi se dobrim da se sklopi takav sporazum s ovim zemljama, a Velika Britanija bi mogla sutra sklopiti sporazume sa tim teritorijima koji su još uvijek u sastavu Commonwealtha, a mi bismo na taj način mogli izgubiti važno tržište. Podsjećam, što se tiče mesa, Velika Britanija uvozi gotovo 2 milijun, 2 milijune tona mesa, dobar dio toga iz Irske. Ukoliko sutra u sklopu novih sporazuma o slobodnoj trgovini Velika Britanija odluči sklopiti sporazum sa Australijom i Novom Zelandom kao zemljama Commonwealtha, što ćemo mi učiniti sa naših dva milijuna tona mesa koliko trenutno izvozimo u Veliku Britaniju. Ovi pregovori, poput i pregovora s Mercosurom, barem što se tiče poljoprivrede, ne treba prekinuti. Ne kažem to, ali mislim da treba stati na loptu dok ne vidimo kakvi će biti ciljevi i prioriteti Velike Britanije u kontekstu slobodne trgovine. Ukoliko se zadrže sporazumi sa Europom, možda se može razgovarati o određenim sporazumima sa Mercosurom i drugim područjima, a ukoliko to ne bude slučaj, onda mislim da moramo razmisliti o drugim opcijama. Dakle, mislim da e, je to jedno načelo predostrožnosti kako bismo zaštitili svoj poljoprivredni sektor. Što se tiče nekih proizvoda kao što su sir i vino, dakle to je dosta važno, a vrlo su često bili francuski proizvođači ti koji su otišli u Australiju ili Novi Zeland kako bi tamo razvili upravo taj e, vid poljoprivrede. Izvolite. Gospođo Dele, hvala. E, mislim da su kolege već mnogo toga rekli. Htjela bih reći da je vrlo dobro da je Odbor za poljoprivredu uključen u rasprave o bilateralnim sporazumima. Smatram da u tom kontekstu trebamo imati i zauzeti vrlo odlučan stav. Odbor INTA uvijek ima mnogo liberalnije stajalište, tako da bismo trebali u suradnji s njima uputiti jasnu poruku Europskoj komisiji. Što se tiče ovoga sporazuma sa Australijom, želim zahvaliti kolegi Andriju na ovom tekstu. Ja se slažem sa svim njegovim prijedlozima. A što se tiče osjetljivih proizvoda poput govedine i e, ovčeg mesa, mislim da trebamo zatražiti da se taj sektor isključi iz pregovora. Jer e, glavni cilj bi trebao biti zaštita naših, naših proizvoda. Zahvaljujem. Gospodin Klak je ovdje od samog početka rasprave. Ispričavam se što vas nisam pozdravio odmah na početku. Dakle, e, ravnatelj Klak, e, a nakon toga ćemo riječ dati izvjestitelju. Gospodine Klak, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Mislim da je jako važno e, to što ovaj odbor izrađuje mišljenje na ova dva sporazuma. To je nešto što podržavamo, a drago nam je što vidimo E, sam sadržaj ovog izvješća. E, ovdje dolazi do izražaja da ovdje može doći do određenih koristi temeljem e, sporazuma o slobodnoj trgovini sa Australijom. Situacija nije potpuno jednostrana i to dolazi do izražaja i u sporazumu s Novim Zelandom. Australija je daleko veće tržište usporedivo s Kanadom, no pritom moram reći da se slažem e, sa ovim oprezom koji ste izrazili glede osjetljivih poljoprivrednih proizvoda i o tome moramo voditi računa u pregovorima sa Australijom. Slažemo se sa zastupnikom Andrijom i njegovim osnovnim mišljenjem o kojem su govorili i drugi zastupnici. E, moramo biti oprezni i što se tiče osjetljivih sektora. E, e, o, ovčetine, mljekarstva i nekih drugih sektora. A što se tiče Novog Zelanda, tu također e, moramo paziti na zaštitu osjetljivih sektora. E, ne smije doći do potpunog e, isključenja, nego moramo imati kvote, trebamo imati prijelazna razdoblja, privremenu i djelomičnu liberalizaciju kako bismo imali određene zaštitne mehanizme tijekom tog razdoblja. Što se tiče Australije, ne smijemo smatrati da je realno raditi na potpunom isključenju kao što stoji u izvješću o Novom Zelandu, očito je da postoje razni mehanizmi zaštite. E, komisija se svakako slaže s onim što je navedeno u izvješću u dijelu u kojem se govori o tome da moramo uzeti u obzir kumulativni učinak e, koncesija u različitim e, sporazumima o slobodnoj trgovini. Ne trebamo razmatrati Australiju i Novi Zeland izdvojeno. E, komisija će to svakako uzeti u obzir, a mandat vijeća e, koji će biti donesen na jesen će to također uzeti u obzir. Osvrnuo bih se na neka od pitanja koja su postavili e, zastupnici iz ovog odbora. Što se tiče točke sedme u izvješću o Brexitu, e, komisija još nije definitivno e, završila i definirala svoja stajališta glede sporazuma o slobodnoj trgovini koji će stupiti na snagu nakon izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Međutim, smjer u kojem razmišljamo je sličan eh, onom smjeru koji je sadržan u izvješću zastupnika Andrija. Naime, eh, neki ćemo način uzeti u obzir činjenicu da nakon Brexita eh, u nekim sektorima ovčetina, janjetina, E, proizvodnja šećera, e, naše tržište će biti znatno manje. I o tome ćemo voditi računa. I na posljedku neki od zastupnika govorili su o održivosti proizvodnje, zaštiti okoliša, višim troškovima proizvodnje u Europskoj uniji u odnosu na troškove naših konkurenata. Mislim da bi bilo zanimljivo i korisno ako bi odbor Agri u sklopu ovog mišljenja naznačio da u sklopu ovog sporazuma kao i svih drugih sporazuma trebamo uvesti poticaje za održivu e, poljoprivrednu proizvodnju e, za usvajanje viših normi. E, trgovinski sporazumi daju nam jedan instrument pomoću kojeg možemo podržati partnere u ostvarenju visokih standarda. E, tako da razumijem e, zabrinutost e, koju ste izrazili, a to je nešto što može naravno doći do izražaja i u ovom izvješću. Hvala. Zahvaljujem ravnatelju gospodinu Klaku. Ne znam e, imate li još vremena, možda e, u sklopu sljedećeg izvješća, ali sada dajem riječ izvjestitelju. Da, ova rasprava je bila izuzetno zanimljiva i prilično sam zadovoljan kada vidim da se kolege slažu sa većim dijelom izvješća kolege Andrijua. Da kako nismo protiv sporazuma o slobodnoj trgovini, ali imamo obvezu zaštititi svoja područja i svoj poljoprivredni sektor, posebno neka, neke osjetljive sektore. Veći dio kolega je rekao da najveći problem predstavlja kumulativni efekt tih sporazuma, Merkosura, CETE, uskoro sporazuma sa Novim Zelandom i Australijom, zatim sa zemljama subsaharske Afrike, pa tu je Bliski istok i tako dalje. Ono što nam treba je studija utjecaja. Velik broj kolega je to zatražio. Komisija bi nam trebala dati studiju učinka na najosjetljivije sektore u poljoprivredi. Dakle, to, su proizvodnja mlijeka, govedine i ovčeg mesa. Na taj način bismo mogli imati kriterije za usporedbu i vidjeti s jedne strane ekonomski, socijalni, ekološki učinak i učinak na same regije. Treba nam više informacija o učinku, kumulativnom učinku sporazuma o slobodnoj trgovini. To će nam omogućiti da donesemo određene odluke i to će biti zahtjev odbora za poljoprivredu prema odboru INTA. Dakle, mi ne možemo više ulaziti u takve sporazume, a da ne vodimo računa o ovim važnim pitanjima. Hvala lijepa. E, mislim da sada možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Imali smo vrlo zanimljivu i bogatu raspravu. Čuli smo e, razno razna mišljenja i komentare. Pa predlažem da sada prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda koja je vrlo slična. Riječ je o preporukama za pregovarački mandat za trgovinske pregovore između Europske unije i Novog Zelanda. Izvjestitelj za mišljenje iz našeg odbora je zastupnik Nikolson. Želio bih vas još jednom podsjetiti da što se tiče podnošenja amandmana na ovo mišljenje, što se tiče podnošenja amandmana za izvješće o Australiji, e, rok je 1. E, e, rujna u 11. A što se tiče odbora INTE, 11. listopada. Dakle, mi ćemo usvojiti nacrt mišljenja 25. rujna, e, rok e, za INTA 11. listopada. E, prelazimo dakle na preporuke za pregovarački mandat za Novi Zeland. Isti princip se ovdje primjenjuje što se tiče podnošenja amandmana. U svakom slučaju veselim se uvodnom izlaganju zastupnika Nikolsona. Znamo da je situacija što se tiče Novog Zelanda vrlo slična u pogledu poljoprivrede onoj koja postoji u Australiji. E, neću duljiti, odmah dajem riječ zastupniku Nikolsonu. Izvolite. Hvala vam lijepa. E, vjerojatno slobodno možemo reći E, da je rasprava e, na ovu temu slična raspravi na prethodnu točku. Ali bilo bi dobro ukoliko bi kolege saslušali raspravu i na ovu temu. E, možda ne znate da smo e, zastupnik i ja imali manje od jedan dana za izradu ovog mišljenja i upravo zato nismo imali priliku obaviti opsežne konzultacije. E, zastupnik Fjellner je otišao i ovdje moram reći da trebamo e, raniji e, doprinos i dostavu mišljenja ovom i drugim odborima. Mi moramo biti uključeni ne možemo biti u situaciji da nam kažu da mi nemamo pravo glasa e, što se tiče e, nekih tema. To je jako važno u parlamentu. E, primijetio sam da gospodin Klak nije ništa rekao o mom mišljenju u pogledu učinka sporazuma na sporazume s drugim zemljama. Postavlja se pitanje koliko je još trgovinskih sporazuma Europska unija može sklopiti prije nego što zapadnemo u poteškoće. E, spomenuli smo Mercosur i imali smo situaciju sa TTIP-om i dobro znamo da komisija sada stavlja naglasak na sporazum s Novim Zelandom jer e, TTIP više nije relevantan od kako je Trump e, stupio na dužnost predsjednika SAD-a. E, sada naravno komisija mora usmjeriti, usmjeriti svoje resurse i angažirati ih oko ovog sporazuma. Svjesni smo toga, međutim zanima nas koliko još trgovinskih sporazuma moramo sklopiti prije nego što dođe do zasićenja europskog tržišta. To je pitanje koje ponovno moram postaviti. E, naravno, e, što se tiče Australije, imali smo žučnu raspravu. E, možda predstavnik komisije smatra da će se izvući i da o tome nećemo govoriti u sklopu ove točke i pregovora s Novim Zelandom. Komisija očekuje da će formalno otvoriti pregovore za nekoliko mjeseci i mislim da je važno da mi u ovom odboru imamo priliku dati svoj doprinos. Mi nismo protiv slobodne trgovine i tu moramo biti vrlo oprezni. E, zastupnik Dantan je iznio neke komentare i zastupnica Aguilera i moramo biti svjesni pozicije odbora Agri. Mi ovdje ne možemo e, biti zadnja karika u lancu nas percipiraju kao protekcioniste. Moramo biti svjesni toga i moramo biti e, vrlo oprezni što se tiče slike koju kreiramo e, za budućnost. E, ima još puno proizvoda koji su sezonske prirode i bilo mi je zanimljivo čuti ono što je jutros rečeno u pogledu europskog vina i njegovog izvoza u Australiju i carinskih e, barijera. Ja sam mislio da je to nešto što je riješeno u sklopu pregovora. I nadam se da će biti riješeno i u odnosu na Novi Zeland. Znamo da Novi Zeland e, u poljoprivredi ima potpuno drugačiji model od Europske unije. E, vrlo su konkurentski orijentirani i usmjereni na izvoz. E, postoji velika izloženost e, međunarodnom tržištu zbog niske razine potpore poljoprivredi. S obzirom na velike izazove e, s kojima smo već u Europi suočeni u pogledu nestabilnosti cijena, važno je da komisija izradi procjenu učinka i što se tiče sporazuma s Novim Zelandom mora biti potpuno jasno koja tu korist e, i potencijalna šteta postoji za europske proizvođače. E, konačni e, učinak sporazuma svih sporazuma koje sklapa Europska unija treba se uzeti u obzir. A što se tiče Novog Zelanda, moramo uzeti u obzir pristup tržištu u sklopu Svjetske trgovinske organizacije i tekućih pregovora. Ovi se pregovori trebaju voditi na transparentan i konstruktivan način. Moraju se informirati ključni dionici u pogledu promjena i kretanja u poljoprivredi. Ukoliko se može ostvariti e, ravnoteža, e, komisija treba e, poljoprivrednu i prehrambenu industriju doživljavati kao partnere, a ne kao opterećenje. Moramo imati ambiciozan cilj što se tiče sveobuhvatnog sporazuma u kojem će se uzeti u obzir i osjetljivi sektori u Europskoj uniji koji mogu profitirati od ovog sporazuma i e, naići na otvaranje mogućnosti na kasnijem e, liberaliziranom tržištu. Hvala. Hvala lijepa. zastupnika Kim. Hvala lijepa. E, jedna od stvari koje su me najviše razočarale od kako sam postao zastupnik e, je neuspjeh e, ovog odbora da se adekvatno zalaže za prava poljoprivrednika i zastupa njihove interese u sklopu pregovora. Bilo mi je to vrlo zanimljivo kod pregovora o CETI, TTIP-u, Mercosuru. E, svaki put bi članovi ovog odbora rekli da možda će doći do štete u dogovoru oko govedine, ali ako tu imamo gubitke, to ćemo kompenzirati u sektoru mljekarstva. I upravo zato Smatram da je dobro što možemo razgovarati o sporazumu s Novim Zelandom. Mislim da je sada jasno svim poljoprivrednicima u Europi da kao prvo što koje god gubitke budu imali što se tiče govedine u TTIP-u, Merkosuru, Mercosuru, neće se kompenzirati u sektoru mljekarstva. Ali oni gubici koji se Eh, ostvare u sklopu TTIP-a i tako dalje, bit će beznačajni s obzirom na prijetnje i opasnosti kojima će biti izložen sektor mljekarstva s obzirom na takozvane ambiciozne sporazume na kojima radi komisija u pogledu Novog Zelana. Da, uopće ne govorimo o utjecaju na eh, ovčarstvo i druge sektore. E, što se tiče našeg mišljenja i ovog sporazuma s Novim Zelandom, e, mislim da mi kao odbor za poljoprivredu trebamo e, tražiti isključivanje osjetljivih sektora. Pritom trebamo uzeti u obzir i Brexit. Mislim da bi bilo bizarno ako bismo izradili mišljenje odbora Agri, a da pritom uopće ne uputimo na e, predstojeći Brexit s obzirom na opasnost e, i izazove koje Brexit predstavlja i u Sjevernoj Irskoj i u drugim državama. Pritom e, moramo biti svjesni toga da postoji sporazum oko 230 tisuća tona općetine i janjetine, a na Britaniju otpada 4% i tu će doći do velikih poremećaja ako ne budemo imali odgovarajući e, mehanizam. I upravo zato u ovom mišljenju moramo tražiti isključenje e, određenih e, osjetljivih sektora. Moramo imati potpuno jasnu sliku. Očito je E, da su ovo sporazumi koji idu na ruku e, velikim multinacionalnim korporacijama i sve više dolazi do izražaja e, da sukobi između ovih korporacija i interesa obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava su sve veći. Ti sukobi su sve veći i razlike su sve veće. dolazi do velikih gubitaka i zato mora biti potpuno jasno na čijoj smo mi strani. E, htio sam dati riječ zastupniku Katiju, međutim moram vas podsjetiti da u 11.30 imamo sastanak koordinatora, pa vas molim da ne ponavljate komentare koje smo već čuli, jer praktički je riječ o istom dijelu svijeta, istoj regiji, Australiji i Novom Zelandu. Istog vas molim e, da ne prokoračujete predviđeno vrijeme od dvije minute. E, zastupnik Mazel. Hvala lijepa. E, mogli bismo dugo razgovarati o, ovom potencijalnom sporazumu. Tu postoje samo samoubilački elementi. E, postoji potencijal za izvoz e, još većih količina općeg mesa u Europsku uniju s Novog Zelanda. To je pravi kriminal. To znači da će opterećenje na ošarski sektor biti još veće i što se tiče e, sporazuma sa Australijom e, i ovog sporazuma smatram da trebamo isključiti janjeće meso iz ovog e, sporazuma. Mislim da oni koji kane potpisati ovaj sporazum moraju položiti račune našim poljoprivrednicima jer doći će do još većeg broja samoubojstava i stečaja nego što je to bio slučaj do sada. Izvolite. Hvala. Da, puno je toga rečeno tijekom e, prethodne rasprave i mislim e, da je tekst zastupnika Nikolsona dobro polazište za raspravu o potencijalnom trgovinskom sporazumu s Novim Zelandom. Slažem se da trebamo biti ambiciozni u pogledu robne razmjene s Novim Zelandom, ali isto tako e, moram reći da se tu postavlja pitanje osjetljivih proizvoda. Što je s njima? Ako e, govorimo o embargu, embargo na uvoz našeg voća imao je teške posljedice za nas. Moramo biti vrlo oprezni. E, puno je toga već rečeno o osjetljivim sektorima i moram reći da smatram da je dobro da odbor Agri e, podnosi mišljenje i daje komentare o odboru INTA moramo potpuno jasno dati do znanja da želimo dubinsku analizu, a isto tako da smatramo da je potrebno uzeti u obzir predstojeći Brexit. E, ja e, jako volim janječe meso i smatram da taj sektor zaslužuje našu e, pozornost i zaštitu, a E, poljoprivreda mora biti važan element u ovim pregovorima. Hvala. E, da, janjetina je vrlo zdrava. Izvolite. Hvala lijepa. Zastupnica Hojboš. E, ne bih željela ponavljati ono što sam već rekla u pogledu e, zaštite okoliša i e, kakvog smisla to ima transportirati određene proizvode po kugli zemaljskoj. Ali ima jedno pitanje. Koliko još ovakvih sporazuma moramo sklopiti prije nego što naše tržište bude potpuno zasićeno? Ako pogledam sektor mljekarstva i ako vidimo da ovdje radimo na liberalizaciji i ako će kod nas doći još e, e, nove količine e, proizvoda u vrijednosti od 450 milijuna, moramo vidjeti da je došlo do zasićenja. Mi smo u Njemačkoj u godinu dana imali situaciju da je zatvoreno preko 4000 mljekarskih pogona poljoprivrednih gospodarstava. Naši su poljoprivrednici e, u vrlo teškoj situaciji, a pritisak će biti još veći nakon ovog e, sporazuma. E, usput rečeno, poljoprivrednici na Novom Zelandu dobivaju 18 centa po litri mlijeka, a to isto tako nije dovoljno. Nekoliko riječi o protekcionizmu. E, problem je e, ako kažemo da postoje problemi i zato želimo protekcionizam. E, protekcionizam znači zaštitu. Problem bismo možda mogli riješiti ako krenemo u agresivni pristup i izvozimo svoje proizvode. Moramo razmisliti što je potrebno u trgovinskim sporazumima, a što nije. Mi ćemo podnijeti odgovarajuće amandmane. Hvala vam lijepa. E, želio bih samo podsjetiti sve, uključujući i zastupnicu Hojboše, da ne ponavljaju ono što je već rečeno jer želimo skratiti raspravu. znamo e, u kakvoj je situaciji sektor mljekarstva. Izvolite, hvala vam lijepa. Zahvaljujem zastupniku na potpuno jasnim prijedlozima i stajalištima. Naš sektor poljoprivrede doista e, trebamo uvažiti i drago mi je što se to uzima u obzir. Potencijali na Novom Zelandu drugačiji su od onih e, na Australiji. Tu postoje utjecaj na globalno tržište. Osim e, mljekarstva imamo tu i ovčarstvo, sektor izvoza janjećeg mesa Moram reći da su nam potrebne informacije, transparentnost. Moramo biti uključeni u pregovore. To je iznimno važno pitanje kao i pitanje primjerenih e, kvota. To je nešto što moramo tražiti. Odbor INTA ovdje nastupa vrlo ambiciozno. E, na poljoprivredu otpada samo 10% robne razmine, to nam je potpuno jasno, ali upravo mi, članovi odbora za poljoprivredu, E, trebamo istaknuti da je sektor poljoprivrede vrlo važan poslodavac, e, osigurava radna mjesta, ne, e, samo, nije samo industrija ta koja osigurava radna mjesta i zato moramo štititi naše poljoprivrednike. E, dobar sporazum nudi određene mogućnosti. Mi nismo u potpunosti protiv e, trgovine, ali moramo imati kvalitetan sporazum e, ako ga uopće imamo. Hvala vam predsjedniče. Prije svega zahvaljujem kolegi Nikolsonu na uloženom trudu no rekla bih da njegovo mišljenje ne uzima dovoljno u obzir interese europskih poljoprivrednika, to je moje mišljenje. Što se tiče, tiče ovog sporazuma sa Australijom, osjetljivi sektori poput e, sektora proizvodnje mlijeka i e, dakle goveđeg i ovčeg mesa, te sektore treba isključiti iz sporazuma. Tim više što je tržište Novog Zelanda vrlo konkurentno, kao što smo čuli od gospodina Nikolsona i zapravo nudi vrlo malo potencijala za europske proizvođače. Riječ je o samo 4 milijuna potrošača u Novom Zelandu. Kao i što se tiče Australije, jedini Dakle, mislim da se može reći da su slični interesi kao i kod sporazuma sa Australijom. Gospodin Tarabela, hvala. Nekoliko brojki. E, u Novom Zelandu ima više mliječnih krava nego stanovnika. U Europi ima 20, e, dakle, tamo je jedna krava na 21 stanovnika u Europi. 80% mlijeka iz Novog Zelanda se izvozi. Mi u Europi imamo visoku dodanu vrijednost u proizvodnji mlijeka i mislim da se toga ne trebamo stidjeti i moramo moći zaštititi te ključne sektore. Kao i kada se pregovaralo o sporazumu CETA, kada je Kanada zaštitila svoj mliječni sektor, oni su ga zaštitili i e, to je ono što ja očekujem od Europske komisije, da zaštiti naše ključne sektore. Mislim da u tome nema ništa loše. Kao što sam rekao kada sam prvi puta uzeo riječ, 1970, kada je Velika Britanija stupila u članstvo 1973. godine, e, tu su uvedene određene zaštitne mjere, pa me zanima hoće li komisija revidirati te sporazume koji više nemaju smisla s obzirom na izlazak Velike Britanije iz Europske unije ili ćemo to smatrati nekim stečenim pravima. Dakle, što je sa tim sporazumima koji su sklopljeni u trenutku, u određenom trenutku u prošlosti, a koji sada više nisu na snazi s obzirom na izlazak Velike Britanije iz Europske unije. Vi zajedno sa gospodinom Dantanom možete na kavi detaljnije porazgovarati o tim pitanjima. Gospodin Flangan. Hvala, ova rasprava vrlo zanimljiva. U jednoj prethodnoj raspravi o sporazumima slobodnoj trgovini John Clark je govorio o ostatku komplementarnosti, a to se odnosilo na moje i druge komentare o tome hoće li se pojaviti situacija u kojoj će se zapravo prevoziti ista roba brodovima s jedan kontinent na drugi. Ja sam rekao ne, tu će postojati relativna komplementarnost. Dakle, mislim da se tu potrebio primjer Badema. E, podsjećam gospodina Clarka da bi bilo neobično da e, Badem idu u drugom smjeru. A što se tiče ovog koncepta relativne komplementarnosti, pitam se što ovdje možemo očekivati? Što ćemo izvoziti i e, što ćemo moći brodovima isporučivati natrag u Europu i zapravo gdje je tu e, ta relativna komplementarnost? Uh, um, Izvolite. Hvala, ja imam dvije primjedbe. U subotu sam razgovarao sa poljoprivrednikom iz West koji uzgaja goveda i ovce i on je vezano uz ovo pitanje mogućeg e, uvoza iz Novog Zelanda rekao sljedeće, naime ukazujemo mi na mogući problem, e, sanitarni problem. E, dakle, na Novom Zelandu se ovce često uzgajaju na brdima, tako da postoji veća stopa mortaliteta kod janjadi, a neke životinje ugibaju e, budući da im nema tko pomoći pri porodu. Dakle, tu se postavljaju pitanja dobrobiti životinja. On je rekao da e, se britanska janjad porada uz mnogo više standarde nego što je to slučaj na Novom Zelandu. A zatim što se tiče Brexita, Sporazumi o slobodnoj trgovini su po samoj svojoj prirodi složeni. Brexit je također jedan složeni proces, tako da ovdje imamo zapravo e, situaciju koja je dvostruko složena. Britanska javnost će sigurno nakon Brexita htjeti da se sklope novi sporazumi o slobodnoj trgovini. Logično je da to budu Australija i Novi Zeland, s obzirom da na isti jezik i na određene postojeće veze. Australija i Novi Zeland će sigurno biti u dobroj poziciji e, kod pregovora sa Velikom Britanijom. Velika Britanija će htjeti sklopiti takav sporazum, tako da bi se moglo dogoditi da se u Veliku Britaniju počne voziti jeftina janjetina E, dakle u redu je dok je to meso, međutim kada govorimo o mesnim prerađevinama to je vrlo teško, tome je teško ući u trag. I zatim se postavlja pitanje hoćemo li u EU imati sustav dvostrukih tarifa, e, dakle hoće li biti jedna carinska tarifa za jeftinu govedinu koja iz Novog Zelanda i Australiju dolazi na europsko tržište. Dakle, to je jedna vrlo kompleksna situacija i sljedivost će biti iznimno zahtjevna. To moramo imati na umu, moramo o tome voditi računa, no mislim da će ovo biti teško za britanske poljoprivrednike, neki će biti protiv jeftine govedine koja se uvozi iz Australije i Novog Zelanda, a neki ljudi se mogu priuštiti samo jeftino meso, a mnogima to uopće nije ni bitno. Tijekom rasprave o prethodnoj točki sam vam, e, sada sam dao nam više vremena. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, gospodine Clark, ja se slažem sa prijedlogom gospodina Nikolsona u osnovnim crtama, no smatram da bi trebalo osnažiti određene dijelove teksta. Gospodarstvo Novog Zelanda je mnogo liberalnije i više usmjereno na izvoz nego to je što je to slučaj u Europskoj uniji. Velik broj kolega već je istaknuo važnost zaštite osjetljivih sektora. Dakle, to se posebno odnosi na mliječni sektor te sektor proizvodnje ovčeg i govedskog mesa. Daću vam primjer. U Novom Zelandu živi samo 4,5 milijuna stanovnika, ali što se tiče izvoza prema Europskoj uniji, taj izvoz je u vrijednosti od 2,3 milijarde eura. S druge strane, Europska unija izvozi poljoprivredne proizvode u iznosu od 430 milijuna eura. Dakle, to je četiri ili pet puta manje. Što se tiče proizvodnje meda na Novom Zelandu, e, ta proizvodnja se u posljednjih pet godina udvostručila, tako da mislim da bi trebalo isključiti pčelinji med i pčelinji vosak iz, iz obuhvata ovog sporazuma. Neki kolege spomenuli i zemljopisne oznake. Uistinu vjerujem da bi zemljopisne oznake trebalo uključiti u ovaj sporazum o slobodnoj trgovini. Znam da se vode rasprave s nekim zemljama kada je riječ o takozvanim generičkim proizvodima. Pritom bih spomenuo e, članke 23, 24 i 25 iz TRIPS-a. Zemljopisne oznake su važne i za naše kulinarstvo, kulinarsko nasljeđe, odnosno baštinu i zato ih treba zaštititi. Također smatram da bi Novi Zeland trebao ići za time da se pravila te zemlje prepoznaju u Europskoj uniji. Mnogi su spomenuli Brexit. Navest ću vam jedan primjer. Kada je riječ o govedini i o ovčjem mesu, 30% izvoza iz Novog Zelanda ide prema Velikoj Britaniji. I mislim da o tome moramo voditi računa. U protivnom, bismo se mogli naći u pravnoj praznini, što bi pak izazvalo pritisak na evropske proizvođače. Ja ću uložiti amandmane. Nadam se da ću to postići u zadanom roku i rado ću dalje surađivati sa gospodinom Nikolsonom. Izvolite na jednu minutu. Hvala lijepo. Jedina razlika između Australije i Novog Zelanda kada je riječ o poljoprivredi je u tome što postoje multinacionalne kompanije i velika poljoprivredna gospodarstva. I ovdje uistinu moramo ustrati na tome da se europski standardi na jednak način primjenjuju svugdje. Gospodin Bren je spomenuo dobrobit životinja. Trebali bismo usporediti standarde koji su na snazi i mislim da će tu možda postojati razlike. Mislim da je važno da se to ugradi u amandmane. Ukoliko želimo utjecati na dalju raspravu, ti amandmani moraju doći do odbora INTA. Hvala vam. Hvala vam, ja ću iznijeti, naime zamolit ću gospodina Clarka da iznese kratak komentar. Hvala, ja neću ponavljati ono što sam već rekao. Htio bih ovdje iznijeti četiri primjedbe. Prije svega mi se u velikoj mjeri slažemo sa ovim tekstom mišljenja, potrebu za uspostavom ravnoteže, za zaštitom osjetljivih sektora, kao i što se tiče Australije, nije realno da se potpunosti isključe osjetljivi sektori iz nekoliko razloga. Kao prvo, naši partneri u pregovorima ne bi pristali na to da se isključe sektori kojima oni izvoze. Osim toga, pravila VTO zahtijevaju da se e, takvim sporazumima obuhvati 90% sektora, drugim riječima ne može se u potpunosti isključiti poljoprivredni sektor. No, u ovom izvješću e, se prepoznaje činjenica da postoje alternativna rješenja. U tom kontekstu je postavljeno pitanje koliko se sporazuma o slobodnoj trgovini može ispregovarati dok se ne dođe do određene točke e, kada se osjeća taj snažan kumulativni učinak. Mi smo izradili studiju kumulativnog učinka nedavno sklopljenih sporazuma i onih o kojima se tek treba pregovarati. Ukrajina, Vjetnam, Južnoafrička republika, to su sporazumi koji su sklopljeni, a pred nama su Japan, Australija, Novi Zeland, Čile, Mercosur i tako dalje. Mi smo objavili to izvješće, odnosno tu studiju prije mjesec dana. Također ćemo izraditi jednu studiju učinka sporazuma sa Australijom i Novim Zelandom nakon što vijeće usvoji pregovarački okvir na glavna uprava za trgovinu će pokrenuti izradu takvih studija za oba sporazuma, a to će obuhvatiti i e, poljoprivrednu proizvodnju. I još e, jedna napomena, gospodin Tarabela je postavio pitanje e, što će biti sa VTO kvotama vezano uz janjetinu u kontekstu Brexita. Mislim da bi ovo mišljenje moglo spomenuti Brexit. Mislim da bi to bilo dobro i da odgovorim gospodinu Tarabeli. Mi radimo na reviziji te odredbe s obzirom na to da na Veliku Britaniju otpada oko 40% uvoza janjetine u Europskoj uniji. Dakle, mi radimo na reviziji toga, mi to preispitujemo. Izvolite. Gospodin Nikolson, hvala. Kao što je to spomenuo gospodin Clark, dakle, rekao bih samo da se mi svi poštujemo njegovo stajalište. Možda bi bilo dobro da naše tajništvo dobije primjerak te studije. E, bilo bi dobro da se to proslijedi članovima odbora. Uvoz janjetine i govedine, e, što je s time u Europskoj uniji? Europska unija mora promijeniti način potpora i naime kad se to promijeni, ako dođe do takvih promjena, na taj način se zapravo šteti čitavoj e, industriji proizvodnje govedine i ovčeg mesa. Ukoliko to želimo zadržati, morat ćemo se vratiti na izravne potpore, jer u svo dužno poštovanje prema mliječnoj industriji oni ne mogu proizvoditi ono što je potrebno Europskoj uniji. Ja Mislim da smo mi sami sebi već nanijeli dovoljno štete u sektoru proizvodnje govedine i ovčetine. Zatim, htio bih također reći sljedeće. Ako mi ovo mišljenje predstavimo odboru INTA, ako im damo jedno protekcionističko mišljenje, oni to neće uopće uzeti u obzir. Tako da im moramo predočiti jedan tekst koji će uzeti u razmatranje i e, prema kojem će se ponašati s poštovanjem. E, ja shvaćam ovo što je rekao gospodin Clark. Ja ću dati sve od sebe, ali moram reći da ću razgovarati sa kolegom Andrijom i mi ćemo pokušati neke stvari riješiti kroz amandmane, posebno ovo što je rečeno vezano uz održivost i dobrobit životinja. Mislim da su to bilo, bili vrlo korisni komentari. A kada je riječ o Brexitu, morat ćemo o tome razmisliti. Koliko sam ja shvatio u predstojećim pregovorima, ove kvote koje već postoje, ponovno će se pregovarati za vrijeme Brexita. Tako da ne mislim da će neka druga zemlja biti spremna preuzeti probleme Velike Britanije. E, dakle, mislim da će se tijekom tih e, pregovora e, riješiti dobar dio ovoga koji se, ovih pitanja koji se tiču kvota. Također se radujem e, daljnjoj suradnji sa izvjestiteljima o sjeni. Mi ćemo raditi na jednom jedinstvenom mišljenju, mislim da je to važno i uistinu smatram da mi u odboru za poljoprivredu moramo imati utjecaj na sporazume o slobodnoj trgovini. Predugo nas se držalo po strani, možda smo i sami tome doprinijeli, no sada se moramo uključiti u proces i stati u obranu vlastitih interesa. Hvala. Dame i gospodo, rok za predlaganje amandmana je 1. rujna, 11 sati. Čuli smo stajalište na odboru za poljoprivredu. Čuli smo da niste imali dovoljno vremena u odnosu na vrijeme koje su imali članovi odbora INTA. Kao što znate, gospodine Nicholson, e, pristup e, na odboru INTA je vrlo liberalan, vrlo otvoren, posebno u onom dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, a povjerenik Hogan i povjerenica Malstrom također su dali određene izjave i mislim da ćemo morati uputiti neka pitanja njima kako bi komisija bila osjetljivija na pitanja koja su povezana sa poljoprivrednim sektorom. Istina je u određenoj mjeri da se daju određeni ustupci u poljoprivredi kako bi se dobile, dobili za uzvrat ustupci u drugim sektorima. Dakle, mislim da je potrebna stvarna studija učinka što bi nam omogućilo da dobijemo informacije koje su potrebne za pregovore. A što se tiče pregovora, imam jedan zahtjev za kolege iz odbora INTA. E, pregovaračko stavište mora se temeljiti na činjenicama na stvarnim činjenicama. Ovime e, smo došli do kraja rasprave. Zahvaljujem svim kolegama, predstavniku komisije i svima vama na nazočnosti i aktivnom sudjelovanju. Imamo stanku od tri minute i nakon toga nastavljamo sa sastankom koordinatora, a e, nastavit ćemo s radom na odboru